da eh, antisemitizmus vlada 70 godina nakon šoje. Antisemitizam eh, je eh, njega trebamo suzbijati, suzbijati. Isto tako diskriminacija LGBT osoba. Provedba E, povelje o temeljnim pravima Europske unije je načelo, osnovno načelo naše e, politike. Moramo poštovati prava manjina. Hvala lijepa. Gospođa Stevens ima riječ. E, dragi kolege i kolegice, Usprkos e, e, kritike e, diskriminacija žena i LGBT, mi nećemo glasati za ovu rezoluciju. Mi se također borimo za ljude sa invaliditetom, podržavamo mehanizam za vladavinu prava Europske unije. Međutim, ovaj izvještaj nije nijansiran nemamo razlikovanja između zakonitog i nezakonitog migriranja izvještaj očekuje previše od zakonodavstva o azilu u rješavanju e, krize. Mi tako ne možemo e, slijediti naše nacionalne politike za migraciju. Ovo je jedna mješavina raznih politika. Moramo svaki od tih elemenata ocijeniti po vlastitoj zasluzi Ništa ne stoji u ovom izvještaju o, političkim zatvorenicima u Španjolnice. Kako je to moguće? Sramite se. Gospođa Natalie Grisbeck. Hvala gospodine predsjedatelju, uvaženi kolege. 2017. godina bila je crna godina za ljudska prava, a posebice za slobodu izražavanja. Prečesto je ovaj dom morao minutom šutnje odati počast e, sjećanju na odlučnost onih koji su izgubili život obavljajući svoj posao e, zbog novinara. E, upravo ti aktori demokracije našli su se pod prijetnjom zbog svoje uloge zviždača, zato što su i prečesto se doticali tema kao što su primjerice koruptivne afere, pranje novca, e, porezna utaja. E, to nasilje koje nije nimalo e, arbitrarno osuđeno je u našim europskim institucijama, a to su učinili i svi čelnici. Ali danas, jesmo li zaista izvukli stvarne pouke iz tih prijetnji slobodnom izražavanju? Razlog e, zbog e, kojeg e, u velikoj mjeri podržavam ovo izvješće je upravo taj. Naime, činjenica je da je 2017. godine došlo do nesrazmjernog kršenja temeljnih ljudskih prava. Hvala. Dziękuję bardzo i pani Tere. gospođa Tere ima riječ. Dragi kolege i kolegice, pogledajmo Europu. Svugdje ljudi na ulicama mašu e, zastavama Europske unije u Varšavi, Bukureštu i e, Beču. Oni se time obraćaju nama. Vladavina prava e, se krši u mnogim državama Europske unije. Oni žele akciju s naše strane. U članku 7 imamo snažan alat ali mora, on je vrlo nepraktičan u provedbi. Trebamo dodatne instrumente kako bismo podržali vladavinu prava i temeljna prava naših sugrađana. E, trebamo stalno pratiti razvoj na području vladavine prava ako dolazi do kršanja trebamo imati sankcije, mehanizam za sankcije. Europski parlament je jedina direktno izabrana institucija za europske građane. E, borba za temeljna prava može biti e, u srži rada ovog doma. To je e, pravo za osnovnu demokraciju i jedinstvo sviju nas. Borimo se zajedno. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imate plavi karton. Gospođa Grapini ima plavi karton, ali moramo završiti do pet sati. Ne možemo imati plave kartone. Sljedeći govornik je sada gospodin Etheridge. Gospodin Marušek je sljedeći, gospodina Eteriđa nema. Hvala predsjedniče. E, zaista temeljna prava kao prirodna prava, e, imamo ih tri, pravo na život, slobodu i vlasništvo e, Dopustite da istaknem jedan detalj koji je vrlo važan, a to je vlasništvo. Ono što ste zaradilo, zaradili je vaše vlasništvo. Ljudi imaju pravo da raspolažu plodovima svoga rada. Ovaj element e, vlasništva, na primjer prihod, e, to se pravo krši od strane e, poslodavaca E, vrlo često se e, e, vlasništvo konfiscira zbog neplaćanja poreza. To ima i pragmatičan aspekt. Ljudi se kažnjavaju zbog toga što čine dobro, a plaćaju se za beskorisne radnje E, to štedi marljivom radu i proizvodnosti Europe. Imamo parazite. Organ na kojemu ti paraziti e, žive e, ne funkcionira dobro. Gospodin Fontulis ima sljedeći riječ. Ovaj izvještaj osim opisa je zaista opasan da bismo spriječili e, eroziju vladavine prava osnove vladavine prava e, e, tko, tko, tko će odlučiti što je vladavina prava da li nevladine, nevladine organizacije imaju tu moć ilegalni migranti manjine Pojasnimo stvari. E, migracije nisu ljudsko pravo, pa zemlje mogu odlučiti tko smije ući na njihov teritorij. E, naravno, ja sam protiv svake diskriminacije. E, imamo prava i obveze. I na kraju želim podsjetiti na to da imamo tisuće napada kao otac dječaka kojega su ubili radikalni ljevičari, mislim da moram govoriti u njihovo ime. E, e, čestitam e, uvijek izvjestitelju, ali ovdje to ne mogu učiniti. Ovdje se krše ili izuzimaju temeljna ljudska prava Eh, iz nezakonitih eh, migracija se proizvode temeljna ljudska prava. Eh, čini se kao da Europska unija je prostor nasilja nad ženama i migranata, područje diskriminacije. To nije pošteno naspram Europske unije. Mi smo prostor slobode, slobodnog kretanja sa visokom, visokom kvalitetom života zašto se niste više savjetovali s kolegama pri izradi ovog izvještaja? E, zašto je moralo doći do preglasavanja? Ovaj izvještaj e, je asimetričan, neobjektivan i stoga ga ne mogu podržati. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Weidenholzer ima Godišnji izvještaj o stanju temeljnih e, prava u Europskoj uniji je e, vrlo svjetao svjetli trenutak za Libe. E, prati se situacija u pojedinim zemljama članicama. Kako to teče u vremenu? Izvjestitelj Jozef Terika Dabras je sve obuhvatio sve potrebne elemente. Uspjelo mu je napraviti dobar izvještaj. Agencija za ljudska prava treba biti bolje iskorištena ne samo u pripremi godišnjeg izvještaja već kao platforma stručnjaka. Moj klub će glasati za ovaj izvještaj ova agencija mora postati funkcionalna, ali zato treba i potrebna sredstva i osoblje. Hvala lijepa. A Monika Makove ima sada riječ. U, u Azerbajdžanu novinari E, su u opasnosti kad e, slobodno pišu. E, Armar Husenov je osuđen na dvije godine zatvora za klevetu u Ožujku jer je objavio fotografije fotografi luksuznih stanova dužnosnika. Imamo i drugih političkih zatvorenika, zatvorenika slobode savjesti. Vlada optužuje optorbu, sada se vrše istraživanja o tome. E, e, novinar, jedan novinar je na, na primjer sada štrajka glađu. E, gospođa Mogherini treba na to reagirati e, e, kako je e, reagirala i kod prvih uhićenja. O slobodi se ne može pregovarati, a naročite ne o slobodi izražavanja. Gospođa Intervelt. Mislim da izvještaj kaže vrlo jasno e, e, koliko je potrebna ova rasprava i koliko moramo u Europskoj uniji ulagati da bismo bili zajednica vrijednosti. Zašto niste e, unijeli više kompromisa? Zato jer ne možemo imati kompromise na području ljudskih prava. Rekli ste u Europskoj uniji je sve divno, nema nasilja nad ženama. Pitate žene koliko ih trpe nasilje u svakodnevnom životu. Mislim da to također pokazuje koliko trebamo štititi LGBTI skupinu. U mojoj zemlji e, imamo dvadesetak ministara koji su potpisali deklaraciju koja izjavu koja je potpuno homofobična E, koliko vas pozna tu deklaraciju? Ja podupirem ovaj izvještaj e, e, i kao i stavak 23 o koji govori o temeljnom pravu žena da odlučuju o svojim tijelima. Nema temeljnijeg prava od tog prava. Gospodin Hristoforu ima riječ. Hvala predsjedniče. Evropska unija je unija vrijednosti i načela. E, dužnost joj je da bude vrlo stroga u zaštiti e, temeljnih prava, ne samo za svoje članice, već i za sve države koje se žele pridružiti. E, nezamislivo je da se zemlje žele pridružiti Europskoj uniji u kojima i koje dobaju potporu kao na primjer Turska a koja stalno krši ljudska prava i načela i vrijednosti međunarodnog prava, međunarodnih e, ugovora. Njih se nagrađuje za to e, od strane Europske unije e, kroz razne programe i predpristupne projekte. U zemljama poput Turske ili recimo u Albaniji koja također krši prava grčke manjine u sjevernom e, epirusu, Epiru. E, e, mi to trebamo zaustaviti, poslati im poruku da se to ne smije nastaviti. Moramo uvesti sankcije kako bismo to zaustavili. E, Stefano Maulo ima riječ, izvolite. Bojim se da griješimo kad govorimo o ljudskim pravima i to posebice kad je riječ o migrantima, kada se uvode dva načela koja stvaraju uvjete za ilegalnost. To činite kad kažete da e, da je prihvaćanje rješenje, to da bismo trebali prihvatiti sve one koji žele doći u Europu a još je gore kada se kaže da nevladine udruge treba podržati zbog toga što e, rade jako važan posao. Sve se to e, sukobljava sa vrlo oštrom stvarnošću onoga što se događa na sredozemlju. Tu su stvoreni golemi problemi i za Italiju, ali i za ostatak Europe. Riječ je o Europi koja e, rado maše zastavom ljudskih prava, ali koja je potpuno zaboravila Afriku i Sjevernu Afriku toliko je riječi rečeno o planu za Afriku e, kad se govorilo o milijardama za euro. Dakle, sve je to bačeno u vjetar budući da ni jedan jedini euro nije uložen u Afriku i zbog toga ću glasati protiv ovog izvještaja. Ah, hvala lijepa. Gospođa Mihajla Šojdrova. Gospođo povjerenice, e, predsjednice, E, ja se slažem da moramo podržavati vladavinu prava i e, štititi temeljna e, ljudska prava. Neke države članice imaju s tim problema. Članak 7 se treba koristiti kao zadnja mogućnost sankcije. Međutim, nešto mi se ne sviđa na izvještaju. Ne slažem se načinom E, kako nevladine organizacije na sredozemlju se jednostrano e, e, ocjenjuju. Ne smijemo podupirati krijumčare ljudi. Moramo misliti na najranjivije, na djecu i žene na grčkim otocima. Trebamo dobrovoljno pomagati Grčkoj u ovoj oštroj zimi. Ja sam protiv preporuka izvještaja da se e, ratificira e, Istanbulski e, sporazum što se tiče zdravlja i reproduktivnog zdravlja. Evropska unija mora štititi život. Hvala lijepa. Gospođa Zaborska ima riječ. E, svake godine kad e, e, usvajamo godišnje izvješte podsjećam da je ovo parlament Europske unije, a da je ova unija zasnovana na ugovorima. Ne smijemo promicati institucije koje, koje ne poštuju ljudska prava E, ne smijemo ograničavati države e, e, koje ratificiraju ili ne ratificiraju konvencije, recimo Istanbulsku konvenciju. Engleska verzija teksta ima 35 referenca na rod, 31 referencu na pravo na pobačaj, a sloboda savjesti se vrlo rijetko spominje ili uopće ne. E, ovaj tekst e, e, promiče je vrlo uzak pogled na svijet kojeg moji birači ne podržavaju pa ću glasati protiv. Hvala lijepa. A sada idemo na slobodno javljanje za riječ. Gospodin Farija ima prvi riječ. Hvala pre, e, Ovaj izvještaj pokazuje da poštujemo povelju, Europsku povelju e, o ljudskim pravima. Međutim, tu imamo mnogo nedostataka mnoge skup, ide se protiv mnogih skupina u društvu netolerancija migranata u nekim državama nema slobode izražavanja novinari se e, uhićuju moje je pitanje kako iz ovog doma možemo osuditi stvari ako ne reagiramo na situacije u državama članicama. Mi smo zajednica prava. To ne smijemo zaboraviti. Europski projekt se zasniva na humanizmu. Hvala lijepa. Gospođa Kinić ima riječ. Hvala vam. Hvala kolegi Kamrasu i hvala izvjestiteljima u Sjeni na odlično odračenom poslu. 2017. bila je godina u kojoj se pojavilo jako puno problema kad je riječ o poštivanju temeljnih prava. Prije svega poštivanje rodne jednakosti, prava manjina te poštivanje vladavine prava. Zbog toga je jako važno da se u izvještaju ponavlja načelo da maloljetnici nikada ne smiju biti zatvoreni ako su migranti. I zemlje članice moraju pripremiti e, mjere za uključivanje i rješavanje njihove situacije vodeći računa o njihovoj ranjivosti. Isto tako važno je baviti se e, nasiljem nad ženama i pozivamo zemlje članice da ratificiraju Istanbulsku konvenciju. Isto tako jako je važno inzistirati na neovisnosti sudstva. Kao što je, e, smo čuli od suda Europske unije, to je jedan od ključnih elemenata e, vladavine prava i ključan kriterij ukoliko se želi zadržati povjerenje u jednom e, prostoru slobode, pravednosti i tako dalje.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

I Europska unija se temelji među ostalim e, načelima i na poštovanju temeljnih prava, ali izgleda da se to uvijek ne pokazuje jasno. Izgleda međutim da se kršenja temeljnih prava gledaju selektivno. Neke države članice se ne sankcionira zbog kršenja temeljnih prava, a druge zbog toga plaćaju visoku cijenu. Europska unija hvali se e, pravednošću, a istovremeno e, dozvoljava da se bez ikakve kazne zatvori i strpa u zatvor zastupnike iz Katalonije. Također, nije se učinilo ništa u Grčkoj kada su zastupnici treće po redu najveće stranke u Grčkoj bili žrtvama progona. Zato što su navodno oni ksenofobi i rasisti. Važno je da se Europska unija prestane ponašati selektivno. Hvala vam, ovime zatvaram raspravu. A sada bih riječ dao Veri Jurovi. Dopustite ga da kratko reagiram na ovo što sam rekla Mm, moram reagirati na ovo što sam prava za sve, bez ikakvih iznimaka. I dopustite da sada zaključimo ovu vrlo važnu raspravu time što ću istaknuti ključnu ulogu Agencije za temeljna prava. Mislim da je agencija pokazala da da još uvijek postoje negativni trendovi i da još uvijek ima puno posla kad je riječ o obrani e, ljudskih prava. Nismo se osvrnuli mnogo na civilno društvo, nismo puno govorili o pluralizmu medija. Stoga mislim da ćemo imati još prilike u budućnosti raspravljati o ovim važnim temama. Nismo govorili ni o novom trendu mržnje na internetu te na društvenim e, mrežama. Mnogo kako bi zaštitila one koji su u opasnosti na internetu. Hvala vam i veselim se nastavku e, rasprave o ovim vrlo važnim temama. Hvala vam. Hvala vam gospođo povjerenice. E, kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta malo tiše. I sada riječ ima gospodin Terik Averas, izvjestitelj. Hvala vam. Uvaženi kolege, hvala vam na komentarima i na podršci. Ovim izvještajem šaljemo poruku da je zaštita ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštivanje ljudskih prava mogu stvarno učiniti Europu E, jedinstvenim europskim projektom. Time što stavljamo dobrobit ljudi u samu srž Europske unije i njezinih politika, jedino će tako e, se Europa ponovno povezati sa svojim građanima. I zbog toga su u povelji definirana osnovna prava koja se moraju poštivati. I zbog toga moramo i dalje osuđivati kršenje odredbi iz povelje. Naša je odgovornost zaštititi najslabije i e, moćnijima. Hvala vam predsjedniče. Hvala vam. Ovime zatvaramo raspravu. Glasanje imamo danas. Hvala vam na suradnji. Evo, mm, prekoračili smo vrijeme za jednu minutu i nekoliko sekundi. Hvala vam svima, a glasanje kreće za um, par uh, trenutaka. Dragi kolege, počet ćemo. Molim sve one koji su u hodnicima da se smjeste. E, gospodine Andrije, mislim i na vas. S'il vous plaît, mes chers collègues. Molim vas kolege, Mislim da su se svi malo smjestili. Počet ćemo sa izvješćem gospodina eh, Kurumbačeva. Eh, dakle, radi se o uspostavi eh, namjenskog financijskog programa za razgradnju nuklearnih postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada. On je zatražio riječ i ja ću mu je dati. Gospodin Kurumbašev, je li on ovdje? On y va, on Je ne le vois pas arriver. Ne vidim da je stigao. Nous allons passer au vote, il s'agit... Prelazimo na glasovanje. A u revo, evo, nemojte se uzrujavati. Radi se dakle o pojedinačnom, e, poimeničnom glasovanju. E, otvaram glasovanje. Le vote est clos. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće gospodina Büge, izvješće o provedbi trgovinskog e, stupa sporazuma o pridruživanju sa Srednjom Amerikom, poimenačno glasovanje, izvolite, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće gospode Fernandesi Goltieri Goltieri, uspostava programa Invest EU. Počinjemo sa amandmanom 1CP1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1CP2 u dva dijela. Prvi dio za, drugi dio protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1CP Tri u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usve se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Poimenačno glasovanje je za amandman 1CP4D. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ne, ispričavam se, odbija se. Amandman 1CP5 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1CP6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1CP7 za, protiv, Suzdržani? Nije jasno, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Bilo je jasno. Usvaja se. 21D za, protiv, suzdržani, odbija se. Poimenečno za amandman 29 otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 1 CP8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Poimenično glasovanje, amandman 30. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 1CP9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 1C50 za, protiv, suzdržani, ustvaja se. Poimenično glasovanje, amandman 32. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 1 CP11 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Poimenično za amandman 7 CP1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasujemo 1 CP12. Otvaram glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 7 CP2, 1 CP13 i 15 CP2 poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Poimenično glasujemo 7CP3, 1CP14 i 15CP3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasujemo 7CP4, 1CP15 i 15CP4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasujemo o amandmanu 7CP5, 1CP16 i 15CP5. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 8. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasujemo stoga o amandmanu 1 CP17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34 poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasujemo stoga amandmanu 1 CP18 za, Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 35, poimenično, 35, dakle otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 22D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 9D i 23D za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stoga glasujemo amandmanu 1 CP19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Poimenično amandman 36, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 10, poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 37, još uvijek poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 38, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. Poimenično, amandman 41, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Poimenično o amandmanu 11 otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Glasamo 2 i 16 za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman 25, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 17, glasujemo za, protiv, suzdržani, odbija se. Stoga glasujemo 1 CP20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasujemo 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. Glasujemo stoga 1 CP21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Poimenično amandmanu 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasujemo stoga o 1 CP22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno, stoga ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje vezano uz 1 CP22. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Poimenično o amandmanu 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Poimenično amandman 28. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 18D. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Stoga glasujemo 1CP23 za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman 4D i 19D za, protiv, suzdržani, odbija se. Glasujemo stoga 1CP24 za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman 20D za, protiv, suzdržani, odbija se. 5 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje za amandman 5. Zatvaram glasovanje. U velikoj mjeri se usvaja. Glasujemo dakle o prijedlogu komisije poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram, odnosno otvaram glasovanje još jednom. Zatvaram glasovanje sada. Usvaja se. Sada dajem riječ izvjestitelju gospodinu Fernandesu. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. U skladu sa 59.4 tražim da se predmet vrati odboru na međuinstitucijske pregovore. Stavljam ovo na glasovanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Pitanje se stoga vraća nadležnom odboru za međuinstitucijske pregovore. Prelazimo na e, izvješće Kinge Gal, privremena putna isprava EU-a. Dakle, skupno amandmani 1 do 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje vezano uz amandman 6. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sedam za. Protiv. Nije posve jasno, stoga ćemo provjeriti kako ne bismo pogriješili. Otvaramo glasovanje za amandman sedmi. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Pet za, protiv, suzdržani. Usvaja se, rekla bih. Prelazimo stoga na e, glasovanje o prijedlogu komisije poimenično. Molim vas, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Usvaja se. Prelazimo na izvješće gospođe Kumpula Natri, programa Eurotoma za istraživanje i osposobljavanje 21. do 25. Skupno amandmani nadležnog odbora za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Ne, ispričavam se, usvaja se. Drugi dio poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman šest u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 30 za protiv, suzdržani, usvaja se. Poimenično, amandman 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada ćemo glasovati o amandmanu 16. poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasujemo o amandmanu 34 poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 35. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usve se. Glasujemo za amandman 5 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo, nije baš sigurno prema e, dignutim rukama. Otvaram glasovanje za amandman 5. Zatvaram glasovanje. Usvaja se velikom većinom. Amandman 31. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 32. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasujemo o amandmanu 33. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usve se. I završavamo glasovanjem o prijedlogu komisije poimenično. E, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće gospodina Matoa, godišnje izvješće ESB-a za 2017. Originalni tekst u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Originalni tekst, stavak treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četiri, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se originalni tekst stavak 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Originalni tekst stavak 16 u dva dijela. Prvi dio poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio, još uvijek poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Odbija se drugi dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Također poimenično u dva dijela, prvi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio, poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 2, prvi dio. Po... Zatvaram glasovanje. Odbija se drugi dio, poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, uvodna izjava C u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usve se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usve se. Uvodna izjava, amandman e, za uvodnu izjavu L, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usve se poimenično glasovanje o cjelokupnoj rezoluciji. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće gospodina Torvalca, Bankovna unija, godišnje izvješće za 2018. Glasujemo o stavku prvom, amandman 9. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Poimenično amandman deseti. To je to. Pravila igre. Zatvaram glasovanje. E, to je tražio guje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 12. Nema poimeničnog glasovanja. Dakle, pitam tko je za protiv, suzdržani, odbija se. Ponovno poimenično vezano uz 13. Poimenično glasovanje za amandman 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Poimenično glasovanje 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Poimenično 4D. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman Petit Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Šest za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sedam za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. Poimenično, amandman prvi, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dva, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Poimenično glasovanje u cjelokupnoj rezoluciji. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I usvaja se. Prelazimo na izvješće sporazuma o trgovini između eu i Kolumbije i Perua. Amandman 1, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. četiri u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se drugi dio za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo ovaj drugi dio, drugi dio amandmana četvrtog. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Originalni tekst, stavak 18. u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Poimenično glasovanje amandman peti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se poimenično glasovanje amandman 6 i otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman sedmi u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Poimenično glasovanje amandman osmi, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. I sada pojmenično glasovanje o cjelokupnoj rezoluciji. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Posljednje izvješće o kojem ćemo glasovati je izvješće gospodina Terikabra sa stanje temeljnih prava u EU 2017. godine. Stavak sedmi u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Originalni tekst, stavak deseti za. Želite da provjerimo? Drugi dio sedmog. U redu, vraćamo se na stavak sedmi, drugi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Originalni tekst, stavak 10. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Originalni tekst, stavak 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pojmenično glasovanje, želite da provjerimo i stavak 15. U redu, vidim da je tjesno, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 23. originalnog teksta. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasujemo o e, originalnom tekstu e, navode 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava F u dva dijela, prvi dio poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. sve se drugi dio, poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se i glasujemo o rezoluciji u cijelosti. E, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Molim vas da ne povlačite svoje kartice. sve se, hvala lijepa, dragi kolege.